izjave vijeća i komisije o prijetnjama terorizma. Zamolit ću gospodina Kundersa, ministra u ime vijeća, da preuzme riječ. Gospodine ministre, izvolite. Thank you very much, Mr. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Danas, deset tjedana nakon napada u Parizu, htio bih da mogu reći da navrate nikad ponovno nećemo doživjeti takav strašni napad u Europi. Ali, nažalost, ja nisam uvjeren u to da je to istina, baš naprotiv. Sudeći prema nedavnim događajima, prijetnja terorizma se povećava u Europskoj uniji, ali isto tako i u našoj blizini Jesmo smo imali nedavne napade u Istanbulu, Džakarti, u Agadugu, u Hašadau u i u Pakistanu. Kao predsjedništvo mi ćemo učiniti sve što možemo kako bismo poboljšali sposobnost Europske unije da spriječi takve napade i da zaštitimo naše građane. Borba protiv terorizma će stoga biti e, najvažnija tema na neslužbenom sastanku ministara pravosuđa e, u Amsterdamu sljedeći tjedan. Isto tako predsjedništvo veliku važnost pridaje vladavini prava i da postignemo pravu ravnotežu kada se radi o borbi protiv terorizma. Prepreke za razmjenu informacija o stranim borcima, e, mi želimo ukinuti te prepreke i to će biti visoko na našem dnevnom, redu. Još jedno pitanje s kojim ćemo se baviti je razmjena informacija među državama članicama o oružju i prekursorima eksploziva. Kao što je naznačeno na unutarnjoj strategiji Europske unije za 2015-2020 godinu, ovo je vrlo važno pitanje, a izjava čelnika države vlada 12. veljače 2015. godine o borbi protiv terorizma nakon napada na Šalije do i dalje predstavlja okvir Europske unije. Taj okvir Europska unija treba što prije provesti kao što je na to pozvalo Europsko vijeće. Možete biti uvjereni da predsjedništvo e, će uložiti velike napore kako bi se brzo proveo taj okvir. U proteklih nekoliko mjeseci je napredak, imali smo javno izvješće Europske unije um, od strane koordinatora za borbu protiv terorizma i to krajem studenog. Razmjena informacije je visoki prioritet, uh, to je identificiralo vijeće kao takvo, napredak je postavljen. Imali smo dogovor o PNR-u koji će pomoći policijskim i obveštanim službama da um, identificiraju teroriste jer će imati pristup putnim podacima prvog je Europol pokrenuo Europski centar za borbu terorizma. To je jedna šira platforma putem koje države članice mogu razmjenjavati informacije i vršiti regionalnu, e, regionalnu suradnju. To se tiče e, istraživanja stranih boraca, terorističkog financiranja i identifikacije legalnih oružja. U e, listopadu u 2015. godine države članice su rekli da će dati podršku za prekogranične istražne timove u tom centru. E, Europol trenutno pruža podršku nekoliko država članica. Napredak e, za baze podataka, to je nešto što pratimo i o čemu raspravljamo unutar vijeća. Izvan ovog konteksta Europske unije, suradnja i razmjena informacija među obvešnim službama će biti još i sad i pojačeno u okviru e, skupine protiv borbe za borbu protiv terorizma, a isto tako će Europska komisija uskoro dati ažuriranu verziju e, kriminalnih e, registara e, vezano za osobe koje su povezane s terorizmom. Isto tako smo započeli s raspravom o tome da promijenimo okvirnu odluku o borbi protiv terorizma. 2. rujna je komisija predstavila dokument s kojim bi se provela odluka vijeća 2178 i vezano uz protokol uz Europsku konvenciju. odluke u toj direktivi su već sada u tijeku i nadamo se da ćemo u lipnju uspjeti postići sporazum. Želimo pojačati razmjenu informacija, spriječiti radikalizaciju i sprečavati novačenje osoba, to su isto prioriteti. Trebamo uzeti u obzir da je više od 5000 osoba napustilo Europu kako bi se borilo u redovima terorističkih organizacija u Siriji i Iraku. Ne smijemo diskriminirati, trebali bismo stvoriti mogućnosti za sve. Trebamo raditi više na toleranciji i na sprečavanju mržnje protiv muslimana, trebamo imati interreligijski dijalog i razmjenu naših vrijednosti. Tu je ključna rad Europske komisije, ali prevencija nije dovoljno. E, povratak e, individualnih osoba koji su e, dobrovoljno obučeni i predstavljaju štanju prijetnju. Na europskoj razini imamo mrežu za upućivanje na radikalizaciju, to je važan instrument koji je bio važan u proteklih nekoliko mjeseci kako bi se potaknula razmjena najbolje prakse među državama članicama. Isto tako će se krenuti u razmjenu e, najbolje prakse sa trećim državama. Prije svega ćemo se zatočiti na regije Turske, Sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Činjenica da je internet jedan od glavnih kanala za radikalizaciju gdje se širi e, ilegalni sadržaj uspostava jedinice za upućivanje internetskih sadržaja e, je bilo bitno kako bismo se mogli suočiti sa terorističkim prijetnjima. 13.12.2015. godine je pokrenut Europski internetski forum s ciljem da se identificira i ukloni teroristički sadržaj, da se usvoji narativa za borbu protiv toga i dakako da je to važno u tom kontekstu. Razmjena teksta komisije za akcijski plan protiv e, ilegalne trgovine e, i korištenja e, oružja, isto tako počinulo, i imat ćemo godišnje izvješće o tome. Na posljedku želim spomenuti paket o graničnoj straži, to je također važno u borbi protiv terorizma jer moramo pojačati kontrole na europskim vanjskim granicama. Granična sigurnost je sada visok prioritet tijekom našeg predsjedništva. No, naravno, tu ne smijemo pomiješati migraciju i terorizam. Ne smijemo zatvoriti oči pred prijetnom, ali ne smijemo ni zaboraviti da većina migranata takva da bježi od područja sukoba i od samog terorizma. Prekogranična suradnja s slušnim partnerima poput Sjedinjenih američkih država se nastavlja. Isto tako ćemo nastaviti i pojačati našu suradnju za borbu protiv turizma s partnerima u Sjevernoj Africi, na Bliskom istoku i na području Zapadnog Balkana. Dopustite mi da zaključim s time što ću reći da mislim da dijelimo svi isti cilj, Među ostalim je to pokazala i rezolucija o borbi terorizma iz veljače prošle godine koju ste vi usvojili i izvješća koje je usvojio odbor Libe krajem prošle godine i mi se veselimo podnosno suradnji. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala vam lijepo gospodine ministru Kundersu i sada ću zamoliti povjenika Avramopulosa da preuzme riječ u ime komisije. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, gospodin Kendis, dobrodošli. Kao što znate, 2015. godina je bila prekretnica po pitanju europskog iskustva s terorizmom. Teror je odnio život 150 nedužnih civila, nedužnih ljudi. Previše života je izgubljeno, i previše je ljudi zastrašeno. Moramo biti realistični. Teroristička prijetnja u Europskoj uniji je visoka. Teroristička prijetnja postoji. Mi smo odlučni odgovoriti na to e, sa velikom pažnjom i sa otpornošću, a istotobno želimo zadržati naše vrijednosti tolerancije, demokracije i poštivanja temeljnih prava. Od prvog dana rada ove komisije naglasili smo činjenicu da je borba protiv terorizma zajednička europska odgovornost. Naš europski program o sigurnosti je pred vama, kao što znate, od prošlog travnja. E, dramatično smo ubrzali e, njegovo ostvarenje sa političkom odlukom o evidenciji imena putnika s prijedlogom o direktivi protiv terorizma. A u studenom smo usvojili paket o oružju. Zatim smo imali akcijski plan o trgovini oružjem, uredbu o Europolu koju smo usvojili u prosincu zatim centar izvrsnosti kojeg smo pojačali za borbu radikalizacije, te pokretanje Europskog internetskog foruma kako bismo se borili protiv ilegalnog sadržaja na internetu. I evo, baš ovaj tjedan smo imali prijedlog da se izmijene kriminalni registri e, vezano uz neeuropske državljane. Sve su to opipljive mjere s kojim želimo pojačati našu sigurnost, i to prekogranično, a još toga će i uslijediti. U 2016. godini ćemo biti svjedoci jedne godine gdje ćemo se boriti protiv terorističkog financiranja. Moramo teroriste e, lišiti njihovih financijskih izvora. Rano u veljači ćemo predstaviti naše ideje, i imat ćemo i konkretni kalendar. Naš paket o granicama iz prosinca je također i jedan ključni element te slagalice zato što će dopustiti sustavno proispitivanje svih ljudi koji žive i koji ulaze na područje Europske unije. Jasno je da moramo poboljšati upravljanje našim vanjskim granicama kako bismo povećali unutarnju sigurnost i kako bismo sačuvali Schengen. Želim biti jasan još jednom, vezano uz nešto što je svima isto tako važno. Izbjeglice koje prelaze naše granice zato što im je potrebna međunarodna zaštita i koji imaju pravo na međunarodnu zajednicu nisu teroristi. Želim to ponovno naglasiti Dakle, nikad nećemo izjednačiti izbjeglice s teroristima. Ne možemo i ne smijemo se bojati to zastupati. Dopustite mi da sada prijeđem na razmjenu informacija. To je osjetljivo pitanje, ali kao što i razumijete, vrlo važno pitanje. Kao što znate, to je jedan od središnjih stupova našeg programa o sigurnosti. Alati Europske unije postoje kako bi se olakšala razmjena informacije između nacionalnih e, službi provedbe zakona. Šengenski informacijski sustav, europolske baze podataka, to je okvir koji trebamo maksimalno iskoristiti e, i to treba učiniti i države, članice. Države članice si moraju, moraju međusobno više vjerovati moraju razmjenjivati više informacija među samim sobom, a isto tako i s Europolom. Službe za provedbu zakona diljem država članica, uključujući i specijalizirane agencije za provedbu zakona, sve rade u, s istim ciljem za sigurnost naših građana. Moramo shvatiti da smo zajedno svi sigurniji. Ove prijetnje s kojima smo suočeni su naše zajedničke prijetnje i pristup tim prijetnjama također mora biti zajednički. Tu se radi o natjecanju, mi se međusobno pojačavamo ako surađujemo. Informacije se već izmjenjuju na, različitim razinama, ali potrebno nam još više razmjene informacija, ne manje. Sljedeći tjedan ćemo službeno pokrenuti europski centar za borbu protiv terorizma pri Europolu. Taj centar je od 1.1.2016. godine operativan. Taj centar može postati samo, središte naših aktivnosti u borbi protiv terorizma ako ga iskoristimo na najbolji mogući način i ako države članice razmjenjuju informacije. taj centar će uspjeti izvršiti svoju zadaću samo ako mu svi u tome pomognemo. Europol pruža podršku francuskim i belgijskim istraživačima nakon ovih napada u Parizu i to je jedan od najboljih primjera uloge koje može odigrati Europski centar za borbu terorizma. Provjeravanje podataka, olakšanje razmjene informacija i pružanje analitičkih i operativnih aktivnosti podrške nacionalnim službama na terenu. Uvaženi zastupci Europskog parlamenta prije godinu dana nakon napada na šalijep Do naglasili smo da nećemo dati da strah naređuje kako ćemo reagirati, niti da ćemo Um, preduhitreno donositi zaključke. Europska komisija iznijela nekoliko konkretnih aktivnosti koji su dio jednog sveobuhvatnog uh, okvira i u tom zajedničkom naporu smo uspjeli ostvariti rezultate. Ali nedavni događaj nas uh, podsjećaju na to da još uvijek moramo učiniti mnogo više. Sada je vrijeme da djelujemo i da ojačamo našu suradnju učinimo da 2016. godina bude prekretnica za Europsku uniju, da se odlučno borimo protiv terorizma eh, i to izravno u svim različitim aspektima terorizma. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji. Hvala vam lijepa gospodine Poveniča. Sada ću zamoliti gospođu Vozenberg da preuzme riječ na dvije minute. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Dabija, jedna, jedne novine u kojima je stajalo da države moraju proizvesti zaključke od ovih terorističkih napada. Tamo su objavljene slike terorista koji su počinili taj napad. To je jedan časopis koji zapravo e, reklamira terorizam. To je nešto što je nedopustivo. Europska unija ima svoja pravila, mi podržavamo demokraciju. Prema Instagrama Europola imamo između 5 i 6 tisuća europskih građana koji su teroristi. Ako se taj razvoj tako nastavi, kako ćemo to moći kontrolirati? Što je učinila Europska unija? Što je učinilo vijeće? Moramo poduzeti važne korake. Ne smije vladati strah. Kako možemo kontrolirati taj fenomen? postoje skupine koje su strukturirane, postoje razne mreže, oni imaju svoje ciljeve. Ali tu se radi o ljudskim životima. Što da učinimo? Da, da zatvorimo granice. Stoga je doista važno imati e, razumnu politiku i nju provesti. Ne smijemo pomiješati migraciju sa terorizmom. Te dvije stvari su u potpunosti odvojene osim ako migranti na nekontroliran način e, ulaze u naše države i onda se među njima možda i nalazi koji terorist. Europska unija mora razmotriti oba fenomena, ali ih ne smije pomiješati. Dragi kolega, moramo biti jako pažljivi, moramo kontrolirati taj fenomen na internetu, ali isto tako i putem suradnje među državama članicama. To moramo činiti i u suradnji sa trećim državama terorist ima jedno lice, terorizam ima jedno lice, a Europska unija mora na to pružiti odgovore, a odgovor je više demokracije. Hvala. Prihvaćate li plavu karticu od strane gospodina Jureka? Prihvaćate li ju? Gospodin Jurek, izvolite. Mikrofon molim. Hvala vam kako u vašim riječima, tako i u govoru gospodina Vamopulosa ima mnogo istine i hvale vrijednih komentara. Ne bismo trebali pomiješati terorizam sa migracijom, niti podržavati terorizam putem samog terorizma, ali ne smačate li da ako vidimo mnogo e, mnogobrojne milijune muslimana u Europi, da je onda to jedna vrsta temelja za razvoj terorizma u Europi. To je europski fenomen, to nije uvezeni fenomen. Dragi kolege, mi ne smemo povezivati ta oba fenomena, ali ipak treba nam kontrola vanjske granice Europske unije. Tako funkcionira Europska unija, upravo zato kako bismo mogli razotkriti takve slučajeve. Ljudi koji dolaze u Europsku uniju oni trebaju znati da mi možemo kontrolirati vanjske granice. Mi imamo dosta toga što bismo morali podržati. Gospođa Sipel, je sljedeći govornik, hvala lijepa. Teroristički napadi u proteklih nekoliko mjeseci u Europi, ali i drugdje, nisu smjereni protiv određenih ljudi. Cilj je širiti strah i tako razoriti slobodu i demokraciju. I stoga je jasno, trebamo uzeti jasan stav protiv terorizma, trebamo braniti našu slobodnu dušu. što to znači? Kao prvo, ovaj trenutni terorizam nije nacionalni fenomen i zbog toga moraju e, dostupni europski instrumenti za razmjenu informacija biti bolje iskorišteni. Bolja prevencija, u to spada i da se identificira teroriška propaganda na internetu, da se zbriše ilegalni sadržaj i da se istražuje koji su autori tih sadržaja. Treba spriječiti um, financiranje terorizma i isto tako treba se boriti protiv terorizma u Europi pomoću integracije i pomoću savjetovanja i programa za izlazak iz eh, terorističkih organizacija. Naše države članice trebaju isto tako pripaziti da službe za provedbu zakona na odgovarajući način opreme sa osobljem. Ne smijemo imati um, prostore gdje ne vlada pravo. Analogne i digitalne, digitalne informacije se moraju zabilježiti i to pravovremeno, a europska provedba zakona potrebuje ujednačene definicije za kaznena djela i za kaznena djela povezana s terorizmom. Europska komisija je s tim u vezi iznijela jedan prijedlog. Isto tako, uvijek moramo imati pravične sudske postupke kako ne bi sudski, um, sudski predmeti bili odbačeni zbog lošeg postupka. Dakle, prevencija, zaštita i progon. Mehanizmi država članica se trebaju iskorištavati na pravilan način, samo tako ćemo sačuvati povjerenje u državu prava, a istodobno učinkovito se suprotstaviti terorizmu. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodin Džambacki, za jednu minutu. Dame i gospodo, jasno je da su prijetnje od terorizma eh, jedan od najvećih izazova za države Europske unije. No, nažalost, pocijenili smo turističke organizacije, pocijenili smo radikalizaciju i nažalost interkulturalizam je propao. No, ipak mnoge države i dalje nastavljaju sa nesmotrenim politikama prema nekim našim susjednim državama poput Katara, Saudijske Arabije i Turska koje sponzoriraju takve turističke organizacije. Došao je sad trenutak da to zaustavimo, Predsjedavajući prekida, moli govornika da uspori. Što se tiče financiranje terorizma i država koje financiraju terorizam, njima ne bismo trebali pružiti financijsku podršku kao što smo to učinili sa Turskom, već bismo ih trebali sankcionirati. Što se tiče država koje organiziraju terorizam, poput, Saudijske Arabije, tu isto tako trebamo eh, im nametnuti E, sankcije će inače terorizam postati svakodnevna stvar u Europi. Hvala. Gospodin Ježek je sljedeći govornik. Hvala vam, gospodin predsjedavajući. Terorizam napada naše vrijednosti, naš način e, života. To je širok fenomen i stoga zahtijeva europski odgovor u uskoj suradnji s našim partnerima diljem svijeta. Što se tiče europskog odgovora na ovaj asimetrični rad, mi se moramo po mom mišljenju usredotočiti na sljedeća pitanja financiranje terorizma, unutarnja i vanjska sigurnost, te um, konjenski uzroci terorizma. Moramo prilagoditi naše zakonodavstvo kako bismo bolje identificirali financiranje i pratili financiranje terorizma. Trebamo spriječiti napade poput eh, Pariz, u, Parizu, trebamo istože pravila protiv pravanja novca. Što se tiče Isusa, znamo za neke izvore njihovog financiranja i moramo ih sve zaustaviti. Europa mora pojačati sigurnosne mjere na svim razinama, od lokalne razine do europske razine i naravno to sve mora biti učinkovito, ali ne i pretjerano. Na europskoj razini je suradnja među državama u njihovim e, službama provedbe zakona od ključnog značaja. Ne smemo ponoviti pogreške iz prošlosti. Istodobno moramo bolje zaštititi i kontrolirati naše vanjske granice. Razina uzbuna je visoka, vrlo je važno da sve naše granice i kopnene i morske granice da budu sigurne i da znamo tko ulazi i tko izlazi iz Europske unije standardna kontrola granice je također najbolji način na koji se možemo boriti protiv ilegalne trgovine oružjem i, e, pristupa terorista oružju. No, postoji isto tako jedan dugoročni cilj. Mnogi radikalizirani ljudi su odrasli i odgojeni u Europi, neki su postali zatim strani borci, neki su e, proizveli napade protiv svoje vlastite zemlje. Timovi koji imaju stručnost i iskustva na terenu bi trebali izraditi lokalne programe koje bi zatim onda lokalne vlasti trebali provoditi. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Domna un minut. Hvala, gospodine Ježek. Riječ ima gospođa Zuber, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Strategija Europske unije u borbi protiv terorizma znači e, da nalaže nam da trebamo ograničiti pojedinačne slobode i demokratske slobode. No tu imamo suprotstavljanje između sigurnosti i slobode i militarističku viziju borbe protiv terorizma. Umjesto toga da se spriječavaju mržnja i rat, time se otežava situacija. Postoje mjere koje ograničavaju pojedinačne slobode i to je uvijek popraćeno eskalacijom militarizma i jačanjem sukoba, jačanjem fašističkih snaga i djelovanja terorista. Zločini iz mržnje, poput onoga u Parizu, događaju se i diljem svijeta. Za odgovor traže se poštivanje međunarodnog prava i također treba spriječati uplitanje nekih suverenih država u druge suverene države kao na Bliskom istoku, što samo jača terorističku pretnju. Uh, Gospodin Albrecht ima riječ. Hvala. Drago mi je što je predsjedništvo se uskladilo sa onime što predlaže komisija. Bilo bi mi drago kada bi mogli napredovati brže ka nalaženju rješenja u borbi protiv terorizma nego što je to bio slučaj u prošlosti. Zato jer su zemlje članice blokirale brojne mjere protiv kaznenog postupanja i također u borbi protiv terorizma i naročito u pitanju razmjene informacija između nadležnih institucija i vlasti europskih država i Europola i drugih institucija Europske unije razmjena informacija još uvijek ne funkcionira, naročito kada je riječ o informacijama o osumnječenima, o rizicima i to trebamo ojačati. Ne trebamo isključivo prikupati podatke o pojedincima koji nisu bitni u istragama, nego se trebamo sredotočiti na brzu razmjenu informacija o onima koji su sumnjevi i o rizičnim područjima. To ne samo da je potrebno zbog učinkovitosti, nego je i potrebno jer e, smo još uvijek demokracija koja se temelji na vladavini prava i zbog toga trebamo poštivati naše vrijednosti koje branimo u borbi protiv terorizma, kao što je potvrdio i Sud za ljudska prava u Strasburu u slučaju Mađarske koji je utvrdio da uvijek treba postojati osnovana sumnja za prikupljanje podataka u pojedincima. Trebamo insistirati na tome, jačati to, a ne samo dalje prikupljati informacije. Hvala. Hvala. Gospodin Wolf. Minuto i pol, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine ministre. Prvo pravilo bilo koje vlade je zaštita vlastitog naroda a zaštita europskih naroda od terorizma e, smatram da je nešto što ozbiljno shvaćate. No, kako bismo se borili protiv terorizma, kao prvo trebamo znati tko je neprijatelj, a tko je prijatelj. Također, trebamo e, znati koje su nam zajedničke vrijednosti i odakle one dolaze i u tome nije uspješna analiza Europske unije. Kako bismo shvatili problem, e, trebamo shvatiti gdje e, se taj problem pojavljuje i koji je njegov učinak ovdje. A prvi dio tog problema jest ono što ste rekli, dakle velika većina migranata bori, e, bježe od terorizma. To nije istina. Mi znamo da ogromna većina migranata su zapravo ekonomski migranti. Velika većina tražitelja azila su ljudi koji doista bježe od terorizma i to je prvi dio problema kojim se morate pozabaviti. A drugi dio problema jest da Mm, ne znate kroz naše otvorene granice tko ulazi i ne znate odakle dolaze i kako su došli do, Europe. To je posljednji oblik terorizma, unutaršnji domaći terorizam, e, poput onoga o Kölnu i tako dalje. Dakle, s time će se morati suočiti oni dijelove Europe gdje je bilo problema tijekom nove godine. Gospodine Wolf, Gospodin Jaković vas želi postaviti pitanje. Prihvaćate li? Ovu plavu kartu. Waiting for translation. Nažal... Thank you so much. Now it's better. Uh, imate prijevod? No, no, imate prijevod. No. Is it okay? Is it okay? Ja bih htio, poštovani kolega, vezano za ono što ste rekli ja bih vas zamolio da postavite pitanje na engleskom uredu. redu učinit ću to iako ne znam hoće li to biti jednako dobro rekli ste mnogo toga i slažem se s vama e, slažete li se da je terorizam univerzalna prijetnja zato jer E, postoji terorizam i u Europi znamo što se događalo u Njemačkoj, u Sjevernoj Irskoj, u Italiji ili u Norveškoj ili također u, drugim e, zemljama Europe. To je naš europski problem. Ne govorimo samo o e, terorizmu koji dolazi u Europu, na europski teritoriji. Terorizam je univerzalna prijetnja svima, e, svima nama i trebamo se boriti protiv svih oblika terorizma. Slažete li sa mnom? E, moram e, reći da je vaš engleski izuzetan u usporedbi sa mojim poznavanjem vašeg jezika. Imate pravo, gospodine. Terorizam jest međunarodni problem i također nanosi bol obiteljima diljem svijeta, no Imamo e, također i problem ovdje, no ono što s čime se suočavamo sada jest ISIS i ta zla ideologija koja e, okreće čovjeka protiv čovjeka, muškarca protiv muškarca i ženu protiv žene. I zato nam treba ne samo europsko rješenje, i globalno rješenje. I to je jedini pristup tome. Majer, do minute. Gospođa Majer, na dvije minute. Hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala. Ovdje govorimo o terorističkoj prijetnji i također smo čuli da je Europa meta terorizma i to se događa zato jer se provode i dalje pogrešne analize unatoč napadima kojima smo svjedočili. Zapad je napadnut, a vi još to pogrešno tumačite unatoč svemu onome što ste vidjeli. teroristi se služe izbjeglicama kako bi došli u Europu, a vi još uvijek e, smatrate da je to histerična reakcija javnog mijenja. Još uvijek vjerujete u multikulturalnost. To pokazuje da ne razumijete situaciju. To je problem koji se ne usuđujemo imenovati. Imamo otvorene granice i zahvaljujući njima Europu preplavljuju teroristi. Ne znam, ne razumijem zašto i dalje držimo otvorene granice u natoč napadima. Imamo 31 tisuću tražitelja azila koji su pristigli u Grčku u prvih, prvim danima e, ove godine i među njima su sigurno i budući bombaši koji iskorištavaju šengenski prostor. Dakle, nije pitanje hoće li se dogoditi jedan e, sljedeći napad, nego gdje i kada. Trebamo shvatiti tu terorističku prijetnju ozbiljno. Ako želimo zaštititi Europljane, onda je trenutak da e, prihvatimo činjenicu da je jedino rješenje zatvaranje granica i e, vraćanje takozvanih tražitelja azila u njihove zemlje porijekla i to je jedini način da se spriječi islamizacija Europe. Hvala gospodin Fontulis na jednu minutu. Čini se da je Europa tek otkrila terorizam. Moja stranka i druge nacionalne stranke već godinama upozoravaju na ono što bi se moglo dogoditi. Vi kažete da smo mi islamofobi, ali oni koji su bili u Bataklanu plaćaju cijenu europskih gradova koji imaju vojsku na ulicama. To nije okruženje u kojem želimo živjeti. Politika, kada je riječ o otvaranju granica i prihvatu migranata nije uspjela spriječiti terorizam, a vi to i dalje prešućujete i sve dok se to bude događalo svjedočit ćemo i dalje ovom promuslimanskom ponašanju. Mi smo ovdje i želimo učiniti ono što moramo. To je ono što govore teroristi. I znamo gdje se oni okupljaju kako radi molitve, znamo da su to rasadnici terorizma. Gospodin Salini. Gospodine ministre, gospodine povjereniče, hvala vam na vašim riječima i također na ovom pokušaju koji ste podijelili s nama, zastupnicima u Europarlamentu, da bi ste se suočili sa e, teškom e, situacijom u Europi, na Bliskom istoku, u Africi i drugdje. Ovih dana vijesti koje pristižu nisu utješne i zbog toga e, možemo osobno reći mi kao Europarlament e, da ono što pokušavamo učiniti u Europskoj uniji po pitanju upravljanja podacima putem PNR-a i također u nastojanju e, provođenja jedne čvrste obramene politike našeg kontinenta ide u pravom smjeru, ali to nije dovoljno. Vidimo također da postoje i neke naše slabosti koje se pojavljuju na brojnim područjima, a te slabosti su također povezane sa pitanjem imigracija. Ja se slažem s onima koji su ispravno u ovoj raspravi e, pokušali e, prekinuti tu vezu uzročno-posljedničnu vezu između imigracija i terorizma. Pogrešno je uopćavati vezu između tih, e, te dve pojave, ali također je pogrešno i poricati da te dvije pojave mogu imati zajedničke odlu, e, e, uzroke. Pogrešno je misliti da ako islamske zemlje dovode do pojave terorizma poput onoga koji je također dodirnuo naš kontinent, onda je pogrešno vjerovati da tamo gdje postoje oni koji se služe Koranom za e, kao uputom za nasilje e, se mogu prepustiti njima samima i da im se smije dopustiti da to i dalje čine. Dakle, pogrešno je misliti da možemo unijeti demokraciju tamo gdje nje nema. Nepostojanje demokracije, nepostojanje civilizacije E, što nam je naučilo naše kršćansko nasljeđe su upravo uzrok terorističkih pojava. Hvala, Fajon. Hvala gospodine predsjedavajući. E, svijet potresaju brojni teroristički napadi diljem svijeta, Pakistan, Burkina Faso i tako dalje. 2015. godine E, možemo reći da se zbilo mnogo tužnih događaja, terorizam je sve učistali i mladi ljudi koji su rođeni u Europi postaju teroristi, oni se osjećaju isključenima i zbog toga su lake žrtve ekstremista. Terorizam predstavlja prijetnju miru i svjetskom poredku, ali važno je razlikovati izbjeglice i teroriste. Većina izbjeglica bježi od terorizma. Ne postoji sveobuhvatna sigurnost i ako se samo bavimo pojačanjem sigurnosti nećemo uspjeti u našem naumu. Moramo te mjere popraviti drugim socijalnim mjerama, odnosno trebamo spriječiti radikalizaciju, trebamo se boriti protiv korijenskih uzroka. Europi je potrebna jasna strategija povratka. Da, Razmjena informacija je važna i bez toga niti jedna mjera neće biti učinkovita i zbog toga trebamo izgraditi povjerenje. Zemlje članice trebaju biti aktivnije u razmjeni informacija, trebaju pratiti strane borce i terorističke ćelije, trebaju e, pratiti trgovinu oružjem i druge prijetnje Europskoj uniji. Iznenađuje me činjenica što e, vijeće nije pristalo na obveznu razmjenu informacija o teroristima u novom zakonodavstvu o pnr Mislim da bi to moglo spriječiti brojne e, tragedije. Trebamo se e, boriti protiv radikalne muslimanske propagande u socijalnim medijima, e, moramo spriječiti nov Parizi također, trebamo pomoći žrtvama i trebamo također rehabilitirati radikalizirane osobe. Trebamo se boriti protiv terorizma takvim mjerama i poštivati ljudska prava. E, prihvaćate li pravu karticu gospodina Ružadovskog? U redu. E, panie przewodniczący, szanowna pani poseł. Gospodine predsjedavajući, gospođo Fajon, koliko se sjećam, socijalisti nisu htjeli ubrzati rad na direktivi o popisu imena putnika. Sada znamo da je komisija iznijela nov prijedlog e, direktivi protiv terorizma i to je dobar, dobar prijedlog. Zato vas pitam hoće li socijalisti podržati prijedlog komisije ili će doći opet do blokade kao što je to bio slučaj sa PNR-om. Hvala kolega na vašem pitanju. U ovom trenutku mislim da je važno naglasiti da nam je nužno potrebna razmjena informacija, ali ne možemo otići predaleko, ne smijemo ugroziti privatnost. Da, razmjena informacija o terorizmu i organiziranom kriminalitetu je važna i zato treba vidjeti kako će teći pregovori i što se drži ovaj prijedlog. Hvala gospođa von na jednu minutu. Uvaženi gospodine predsjedavajući, nas govorimo o sve većoj prijetnji o terorizma. Pariz je bio teror i Keln je bio teror u brojkama 880 optužbi, 30 e, osumnjičenika, polovica od njih izbjeglica, a 11 od njih koji su ušli od rujna u Njemačku. Ne možemo govoriti o terorizmu, a da ne govorimo i o krizi s migrantima. Jedan od počinitelja u Parizu je bio e, tražitelj azila u Njemačkoj, 8 do 10 tisuća ljudi nalazi se trenutno na putu e, ka Europskoj uniji. Nitko ne kaže da su to svi teroristi, ali e, teroristi među njima zloupotrebljavaju naše otvorene granice i njih je previše. Tko je odgovoran za odgovor, otvorene granice je odgovoran i za dijela tih ljudi i to namjerno ili nehotice. U Njemačku gospodin Zehofer koji puno govori, e, politička stranka CDU koja piše jako mnogo pisama, a i naša gospođa kancelarka. Ona će ući u povijest Europe kao osoba koja će razoriti Europu, iako će se sad uskoro povući. Na, Hvala, gospođa za Urtundua, na jednu minutu. Hvala. Vijeće i komisija su izradili popis zadataka koji su potrebni kako bismo se uspješno borili protiv terorizma i dobro je što su se sporazumjeli i što su dosljedni, ali također tu postoje neki nedostaci i naročito ću izdvojiti dva. Odnosno, terorizam je globalna prijetnja i zbog toga nam treba dosljedno je globalno rješenje i zemlje koje će u tome sudjelovati trebaju u potpunosti razmjenjivati informacije i to trebaju činiti i njihove obaveštene službe. To je jasan nedostatak mm, budući da su teroristi međusobno povezani i mi trebamo biti. Još jedan nedostatak je rano upozoravanje, rano otkrivanje. Terorizam jest globalna prijetnja, ali on djeluje lokalno. Trebamo se više usredotočiti na e, lokalne dobre prakse koje će nam spriječiti pojavu problema u budućnosti i trebamo e, ispraviti naš glavni nedostatak, a to je e, prevencija i rano upozoravanje na lokalnoj razini. Hvala, imate pravu karticu, prihvaćate li? Prava kartica gospodina Šanja. Sjedi vam iza leđa, s desne strane. Gospodine izvolite. Eh, Hvala vam lijepa. Draga kolegice, govorili ste o dvijema izazovima. A ja vas želim priupitati nešto vezano uz jedan treći izazov. Ne bojite li se primjerice da će možda neke vlade pretjerano reagirati? Primjerice tu mogu citirati mađarsku vladu koja želi proglasiti krizno stanje. Kako vi to procjenjujete? Reagiraju li vlade uvijek umjereno i razmjerno? Bueno, me encanta que me haga esta pregunta. Lógicamente... Divno pitanje. Naravno, postoji opasnost da kao reakcija na terorizam vlade odluče izaći iza okvira zakona. Ali to ne smemo učiniti. Moramo poštivati zakon i moramo zaštititi temeljna prava, ljudska prava i vladavinu prava. U suprotnom, izgubit ćemo bitku protiv terorizma. Znači, naglašavam, poštivanje je zakona bez ikakve zlouporabe, jer to nam se uvijek može obiti u glavu. Hvala, gospođa Gonzalez, na jednu minutu. Hvala lijepa. Borba protiv terorizma je nešto što kod nas mora povećati učinkovitost u zemljama članicama, moramo u svim zemljama članicama jamčiti vladavinu prava. kako moramo utjecati na izvore novca islamske države, moramo podržati demokratske snage u arapskom svijetu i ojačati demokraciju u Siriji i Iraku. Moramo poboljšati koordinaciju naših e, tajnih službi. A naša je dužnost zaštititi izbjeglice koje bježe od tog terora. Naša borba će biti uspješna i ukoliko se ljudi budu bolje osjećali u vlastitom društvu na način da se poboljša njihova ekonomska situacija. Fenomen možemo, protiv ovog fenomena se možemo boriti društvenom inkluzijom, šiljenjem informacija i boljim obrazovanjem. A zastupnica Sargentini, izvolite. Hvala vam. Čula sam da povjerenik govori o prijedlogu koji će komisija izraditi, a kojim će se boriti protiv financiranja terorizma. Ono što mene zanima jest koji je točan cilj toga ukoliko pogledamo što se dogodilo s napadima u Njujorku 11. rujna. Dozvolite mi da kažem da su oni bili jako skupi. Ovi napadi u Bostonu bili su među jeftinijima. Jednako jeftini su bili napadi u Parizu, pa me zanima kako mislite ovim rezanjem izvora financiranja uticati na razvoj situacije? Što ćemo, dakle, učiniti? Pokušavamo li pronaći način e, praćenja novca? Dakle, to nije velika svota, ona ne ostavlja značajan trag. Hoćemo li na neki drugi način utjecati na te tokove novca. Dakle, zanima me točno na što vi ciljate. Um. Ferrara, Zastupnica Ferrara, izvolite. Grazie, della Povećanje eh, terorističkih prijetnji ne smijemo skupo platiti rezanjem slobode i prava da bismo postigli veću sigurnost. Imamo prijetnju unutar Europe, ne samo izvan njenih eh, granica. Odgovornost za boru protiv tog fenomena je na zemljama članicama. Mi tu možemo dati značajan doprinos. Međutim, moramo imati učinkovitu razmjenu podataka, poboljšati razmjenu baza podataka, poboljšati suradnju među tajnim službama, inače će se događati ovo što se sada događa, a to je ponovno uvođenje unutarnjih granica. Ukratko valja poboljšati korištenje instrumenta koje već imamo, a ne stalno prikupljati sve više informacija. Terorističke organizacije se, se, mogu pobijediti i političkom izolacijom te onemogućavanje financijskih tokova. Ta misija nije nemoguća, ono što je potrebno jest politička volja. Zastupnik Bonanno, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem i ovima gospodi koji danas predstavljaju nizozemsku vladu. Ja ću se sada je strašno razljutiti, i razbjesniti. Ovdje nas je 751, a evo tu nas je 30 ima više službenika nego zastupnika i to je Europa koja pokušava rješavati probleme, koja govori o važnim temama kao što je terorizam. Pa ja se odupirem takvoj ideji. koja je ovo sramota? Dobraga. Što poručujemo europskim građanima. Kada nas se pogodi atentatom, onda svi lijemo krokodilske suze. Ovo što se dogodilo u Parizu, Londonu, Madridu, New Yorku, kako, što mi odgovaramo na to? Pa da, evo, tu su neki islamisti, terorizam, pa to je sramota. Ovo je Europa koja, se želi boriti, ovo je Europa koja želi štititi Evropljane. Ovo je Europa zombija. Mi smo zombiji. Oni koji zapovjedaju imaju tjelohranitelje, blindirane automobile i njih nikad neće napasti. Narod se napada. I što mi kažemo? Pa hvala islamu. Dotle šaljemo milijarde Turskoj, želimo ju u Europi, 90% Turske čine islamisti. Ja nemam ništa protiv njih. Međutim, mi smo evropejci, mi smo zapadnjaci, pokažimo da imamo muda. Hvala lijepa. Two blue cards. Imamo dvije plave kartice za vas, gospodine Bonanno. Da li ih prihvaćate? First is Mr. Jakovčić. Mr. Jakovčić. Izvolite, zastupniče Jakovčić. Mrs. pakasa Hvala vam što ste prihvatili moje pitanje. Ja ću vam se obratiti na talijanskom jeziku. E, vi ste licemjerni kada upravo ovdje u vječnici to vičete i onda napuštate instituciju. Ja sam ovdje svakog dana od jutra do mraka, a vi dolazite ovdje kao i vaš predsjednik Salvini, Kažete ovdje nema nikog i onda napustite vječnicu. To je licemjerje. Slažete li se sa mnom? A tutti quelli che applaudono. Svima ovima koji su aplaudirali, e, želim poručiti da pogledaju moje podatke. E, ja sam na 16. mjestu kada je riječ o produktivnosti, prisutnosti u vječnici. Nemojte to sada meni govoriti. Ja dolazim, radim, ja sam na 16. mjestu od 751. A šta ti radiš ovdje od jutra do mraka? Ja to ne znam, ali znam što ti radiš, jel ti jasno? cartonaș albastru din partea doamnei pagazaurtundua. Hvala vam. Izvolite, kolegice Pagazaurtundua. E, oprostite, ali jeste li se vi susreli sa terorizmom? Ja jesam. Ja sam živjela pod policijskom zaštitom, ja i moj brat. I mogu vam, mogu vam poručiti da, se mi, da je bolje da se fokusiramo, da se, da se koncentriramo na suradnju. Ja nisam zombija, dolazim ovdje raditi i raditi sve što mogu. Znam kako se, kako se, kako radikalizam nastaje i nemojte nas vrijeđati, nas koji dolazimo ovdje raditi. Nije nam potrebno je 300 ljudi koji će govoriti gluposti. Ovo je bilo jako teatralno, ali to je bilo isključivo to io non eh, eh, kolegice, ja, sam, ja nisam vama uputio sve primjedbe jer onaj eh, koji je ovdje, on nije predmet moje kritike. Ja imam mnogo toga protiv onih koji vladaju Europom. njihove žene ne napadaju islamisti poput onih koji su napali žene u Kelnu. Takvih, takvih ljudi nema ovdje. Svi ovi koji plješću poput majmuna, njima poručujem, idite okolo, radite, nemojte ovdje sjediti poput glupana. Bon, um, trecem mai departe, domnul Papadakis, un minut. Zastupnik Papadakis, jedna minuta, izvolite. Pleon iparhi megali Hvala vam. Narodi imaju dosta iskustva Al-Qaida, Bin Laden, ISIS, sve ovo je potaknulo, potaknulo SAD, zemlje zaljeva. To su, bili, su bile prave izlike za imperialističko djelovanje bilo gdje u svijetu. Posadilo se arapsko proljeće, a požala se arapska zima. Vidimo ovdje i dalje imperialističke tendencije zamaskirane u boru protiv terorizma. Cilj unije je spriječiti radikalizaciju naroda uz izliku terorizma, koristiti propise protiv radnika. Želi se zamrznuti radna prava, temeljne slobode, želi se a sve pod izlikom borbe protiv barbarstva. To je borba protiv i borba protiv radnika, ali imajte na umu da će se narod podići, pokazati svoju snagu i vratit će svoje bogatstvo. Hvala lijepo, zastupnica Holmajer. Gospodine predsjedavajući, kao prvo nešto vezano s poslovnika, ja bih zamolila predsjedavajućeg ovog doma da kada zastupnici iznose uvrede prema čelnicima država vlada, prema njihovim supružnicima, to sve u ime navodno ljudi, onda očekujem da ćete ih uputiti na to da to nije parlamentarni način međusobnog ophođenja. Sada nešto vezano uz ovu temu. Terorizam je jedna od najvećih prijetnja i, draga kolegice, ja vam se mogu priključiti i mene. Su 20 godina čuvali tjelohranitelji i moje obitelji su prijetili teroristi i zbog toga jako dobro znam kako se osjećaju osobe koje su izložene takvoj prijetnjoj ali ovaj terorizam ima još jednu drugačiju dimenziju. On je usmjeren protiv ljudi i to protiv svih onih ljudi koji ne žive e, prema e, pravilima Al-Qaide ili Isisa. To se usmjerava protiv mladih osoba koji idu u restorane, koji idu plesati, koji odlaze na nogometnu utakmicu ili koji slave na otvorenom. I zbog toga je meni izuzetno važno reći državama članicama da doista moraju poboljšati razmjenu informacija. Treba eventualne rupe koje su napravljene e, uz želju da se zaštite privatni podaci, da se to sada mora malo izmijeniti kako bi se doista mogli ti podaci isto tako razmjenjivati. Isto tako moramo se razmjenjivati e, zato što moramo znati ako se neki terorist nalazi među izbjeglicama. Ako se turist nalazi na e, zakoplovu, onda mi zapravo ne želimo spriječiti zračni promet, već želimo već unaprijed ga moći identificirati. Isto tako moramo zato ubrzati naše sustave, moramo e, službe provedbe zakona e, opremiti sa zajedničkim bazama podataka kako bi sve države znale za sumnjičave osobe. Isto tako trebamo pružiti povjerenje tim našim istim službama, zato što su oni ti koji se svaki dan bore protiv takvih počinitelja. Oni trebaju našu podršku, a ne samo lekcije o tome što sve čine krivo. kada stoje vani na terenu, onda je to drugačije nego kada mi iznutra pokušavamo nešto zaključiti. Trebamo koristiti nove tehnologije i stoga molim da se Europol i evidencija imena putnika i sve ono što je vezano uz paket o zaštiti podataka, da se to sve brzo usvoji. A isto tako je još jedna točno izuzetno važno da, da se ukloni njihovo financiranje. To je jedno od nekoliko elemenata na, koje na kojima moramo raditi jer borba protiv terorizma će funkcionirati samo ako na demokratski način na način vladavine prava im se možemo na ovaj način i supostaviti. Hvala lijepa. Imate e, plavi karton zastupnika Džambackija. Prihvaćate li ga? Izvolite. Hvala vam. Uvažena kolegice, što mislite o informacijama koje se plasiraju u medije? informacije koje daju njemački policijski dužnosnici. Kažu da su im naredili da sakriju počinjene zločine. Mislim prije svega na ono što se dogodilo u Kelnu 31. prosinca. Zunächst einmal gilt es die Straftat kao prvo treba razotkriti kazna djela, a ne unaprijed suditi prema državljanstvu osoba. I isto tako mislim da naravno treba uzeti u obzir državljanstvo, ali ne tako da se polazi u državljanstvo pa da se onda pokušava vidjeti kazneno djelo, nego obrnuto. Ja želim da se e, provode istrage o kaznenom djelu, a ja imam problem s time što imamo previše zona u koje niko ne želi zalaziti, previše četvrti poput Molenbeka gdje se uopće ne provodi više kazna istraga gdje se tako onda razvija kultura koja krši ljudska prava. Um, second. Imamo e, drugi plavi karton za vas. Gospodina Krasnodepskog, hoćete li prihvatiti pitanje? Dobro, hvala, postavit ću pitanje. Zanima me sljedeće. Kako biste ocijenili činjenicu da je ono što se dogodilo u Kremu da nije našlo mjesta u novinama tijekom idućih nekoliko dana, nije se održala javna rasprava o tom problemu. Gospodin Čempatski je upravo rekao da je policiji naređeno da to zataška, ali javnost u Njemačkoj i Europi nije bila informirana s ovim, upoznata s ovim događajima. Kako je to povezano sa ovom temom o kojoj danas razgovaramo, nam možete li nam reći što mislite? Es hat Kritik daran gegeben, dass Iznošena je kritika prema tome da je tek dva dana nakon e, jedan javni program o tome izvijestio. Najveći dio medija je vrlo brzo izvještavalo o tome. Ono što je teško je to što trenutno vodimo raspravu u Njemačkoj o tome i to moram iskreno reći, e, a recimo u Minhenu se to nije dogodilo. Kada bi se pravovremeno e, kažnjavalo za počinjavanje <clears throat> kaznenih dijela, onda se tako nešto ne bi ni moglo dogoditi. Stoga je bitna prevencija i e, dosljedno e, se postaviti prema počiniteljima, jer tako nastaju ovakvi problemi, a ne drugačije. Hvala, zastupnik Muller, dvije minute. A borzalmas Hvala vam, gospodine predsjedavajući zbog ovih događaja u Parizu Europa se boji terorizma, to je razumljivo, ali i u takvoj situaciji moramo ostati hladnih glava, moramo se pridržavati sloboda i liberalnih demokracije. Ne smijemo dopustiti populističkim strankama da širi dalje strah i da huškaju protiv određenih zajednica. ne postoji niti jedna teroristička prijetnja koja bi mogla opravdati to da ograničimo slobode. Isto tako, mi često uvodimo korake koje su upućene protiv demokracije, protiv naše kulture. A to je zapravo upravo ono što žele teroristi, to je upravo i ono što žele populistički ekstremisti. Oni žele uništiti slobodni svijet kojeg smo mi izgradili u proteklih 60 godina. No mi smo mišljenja da se trebaju zaštititi demokracija, temeljne vrijednosti, temeljne slobode, da nećemo ostvariti rezultat ako masovno prisluškujemo građane i da nam je prije svega potrebna bolja suradnja, te da nam je potrebna zajednička europska tajna služba. Osim toga moramo sve učiniti kako bi se spriječilo daljnja radikalizacija drugog i trećeg naraštaja e, usljenika. Obrazovanje, izobrazba, stvarna perspektiva za te ljude u Europi, to su, naše najbolje oružje u borbi protiv terorizma. Društvena integracija ne mora značiti e, gubita kulture, ali isto tako trebamo jasno reći da ne postoji alternativa za društvenu integraciju. Hvala vam. Imate plavi karton zastupnika Jureka. Prihvaćate li pitanje? Izvolite, kolega. Hvala lijepa. Dragi kolege. Ovaj jezik populizma je jezik mržnja jezik isključenosti. tu se kritizira demokratski izabrane predstavnike naroda. Mislite li da zbilja možemo nastaviti govoriti na ovaj način, da ćemo na osnovu toga uspjeti stvoriti socijalni dijalog o ovoj velikoj krizi kroz koju prolazi Europa? Pa taj problem moramo zajedno riješiti. Στην μπλε κάρτα σας ανακοινώνω Neću prihvatiti e, drugi plavi karton. Želio sam vam to poručiti. Izvolite, možete odgovoriti. Hvala vam na ovom pitanju. Mislim da današnja rasprava jasno pokazuje koji kolega govore o terorizmu, o prijetnjama, o prevenciji, a koji kolega iskorištavaju ovu raspravu za to kako bi govorili protiv islama, protiv migracija i protiv izbjeglica. Ja mislim da ovdje u parlamentu nam nisu potrebni takvi načini iskursa ovdje moramo govoriti o problemima i o objektivnom činjenicom stanju. Jedna minuta. Izvolite, zastupniče Nikolson. Hvala lijepa. Dvije 2015. nas je suočila sa problemom terorizma na europskom teritoriju, da se moramo suočiti sa stvarnošću, imamo probleme na granicama, naročito na šengenskim granicama i s time se moramo pozabaviti zato što u suprotnosti nitko neće e, biti siguran u Europi ako volimo misliti da jesmo. Ja dolazim sa sjeverne Irske, tamo smo trpili desetljeća terorizma. Ja sam i sam e, preživio pokušaj ubojstva i želim jasno poručiti da ja nisam zombi, a oni ma koji tako razgovaraju na ovaj način, želim poručiti da ih može biti sram. Zaboravilo se na učinke terorizma, na sve ono što može izazvati i to ne smijemo dozvoliti. Međutim, prije svega drugog potrebna nam je kvalitetna razmjena podataka, suradnja preko granica i suradnja svih policijskih snaga da bismo se borili protiv ovoga. Hvala vam. E, riječ ima kolegica Desarnes. Hvala. Teška prijetnja je globalna prijetnja, svjetska prijetnja, unutarnja i vanjska prijetnja. Suočeni s tom prijetnjom potrebno nam je jedinstvo, dobra volja, a prije svega da prijeđemo na djelovanje i to danas, a ne sutra, ne preko sutra, već danas. I da djelujemo u kojem smjeru? Kao prvo moramo kontrolirati kao i sve velike sile svijeta naše granice na učinkovit način. Kao drugo moramo napraviti da je obavezna razmjena informacija među državama članicama i da inače samo, pri, samo do uzalud o tome. Kao treće moramo imati zajedničku obrambenu politiku na zemlji Europske unije jer smo okruđeni sa prijetnjama i kao četvrto moramo imati strategiju vezanu uz vanjsku politiku kako bismo radili na pronalaženju rješenja za sukobe prije svega u Siriji i u Libiji. Kao zaključak mogu reći ako to uspijemo učiniti svi u okviru 28 država članica, napravimo to, ali ako ne uspijemo svi zajedno reagirati, onda neka nekoliko država članica preuzmete tu inicijativu da krenu u tom smjeru i ja bih rado da Francuska i Njemačka u tom smislu ponovno nađu inspiraciju i viziju koja je trenutno kritično fali Europske unije. Hvala vam lijepa. Hvala. Riječ e, zastupnica Ernst. Hvala vam lijepa oružani dronovi se koriste u Pakistanu u borbi protiv terorizma i pritom je već ubijeno velik broj civila. Jedno selo u kojem se tako nešto dogodilo, tamo se razgovaralo sa djecom i djeca su rekla jako nam je drago kada sunce ne sja, kada je oblačno, jer nam se onda ništa ne može ništa dogoditi. Ako si zamislimo da neka djeca se boje od nekih mjera u borbi protiv turizma, onda to znači da tu nešto ne valja. I stoga ja trebam reći da naša sredstva u borbi protiv turizma ne uvijek, ali često uopće nisu mjera za borbu protiv terorizma, već su to odvraćajuće mjere, a to je i taj problem. Oni manje zastrašuju Daesh. To je najveća ubilačka skupina na svijetu. Već straše najviše najobičnije ljude, u ovom slučaju djecu. I moram vam reći da nećemo uopće napredovati niti jedan pedalj po pitanju borbe protiv terorizma ako se borimo vatrom protiv vatre. Ono što moramo učiniti jest konačno isušiti financijske izvore terorizma e, ne kao jedna među mnogim mjerama, već kao glavna mjera, a da uopće ne govorim niti o financijskim pitanjima i da već godinama toleriramo da primjerice Saudijska Arabija dobro izvozi oružje u Daješu za da Turska radije bombardira PKK nego Daješ. Potrebne su nam stvarne posljedice iz takve očane situacije i moramo se zalagati za to da se osobe ne priključuju tim redovima i da ne podržavaju Daješ. To nam je potrebno. Potrebne su nam strategije za rješavanje sukoba a ograničavanje sloboda, evo to će biti moja posljednja rečenica, to je nešto što će više dopiniti tome da oslabimo naše civilno dušne snage, a siguran sam da se tu ne radi o tome. Hvala. Zastupnica James. Hvala lijepo. Budimo otvoreni. Teroristička prijetnja izaziva jednu situaciju građanskog rata Imamo neprijatelje iznutra koji gađaju infrastrukturu, izazivaju strah. Međutim, moramo priznati da teroristi sada kontroliraju teritorij, otkud izvoze svoju nasilnu ideologiju i imaju pristupa milijunima dolara da bi financirali svoje aktivnosti. Unutar Europske unije i Ujedinjene kraljevine njihov najbolji resurs je Schengen. Putovanje bez granica omogućuje prenošenje eksploziva, oružja pa i izvoz terorističke ideologije kao i ljudi. Na drugom mjestu je učinkovito bankarstvo koje omogućava lakše financiranje terorizma. Dakle, povjereniče, suočite se sa činjenicama. Trebamo trebamo se pozabaviti Schengenom i dokidanjem financijskih izvora kojima se financiraju terorističke prijetnje. Eh, Hvala vam. Riječ ima zastupnik Polčak. Ja mislim že na terorističke... Hvala vam. Dame i gospodo, naš odgovor mora biti uravnotežen, mora biti učinkovit. nego što uvedemo nove zakone u naše zakonodavne sustave, moramo se prije svega zapisati, jesu li dovoljni oni zakoni koje već imamo. Ja sam pitao našeg ministra unutarnjih poslova o razmjeni podataka među zemljama i rekao da tu postoje brojni problemi. Frontex nekada više puta registrira jednog te istog migranta. sustav nije učinkovit. Imamo posla sa neprijateljima naših kršćanskih korijena. Oni se protive liberalnoj demokraciji, protive se Evropskoj uniji. Mi moramo štititi našu uniju vrijednosti, iako je to teška zadaća i njoj se također škodi kratkoročnim politikama. Međutim, netolerancija hrani terorizam nikad neće moći pobijediti slobodne ljude, neće uspjeti razbiti naše vrijednosti koje su se razvile tijekom povijesti. Vidimo i rast nekih ekstremnih političkih e, snaga, to pomaže financijski Rusija, to ne smijemo smetnuti sa uma i moramo biti odlučni u tom smislu moramo iskoristiti priliku i zatražiti od komisije da se pozabavi ovim pitanjem. Ovu istragu sada provodi Američki kongres, a i mi se moramo time pozabaviti. Nažalost, glavni politički predstavnici Rusije ne vidi Čečene i iziskao neprijatelje, već je njih kao glavni neprijatelj naše jedinstvo. Hvala lijepo, riječ ima zastupnica Bonnefoy. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Suočeni sa terorizmom države članice više ne mogu reagirati same. Europska unija mora osigurati koherenciju i koordinaciju nacionalnih politika jer se tu radi o europskoj sigurnosti. Suočeni sa terorizmom Europski socijalisti traže više Europe. Više Europe to znači i sustavnu razmjenu informacija između policijskih eh, pravosudnih sudbi, eh, službi i eh, obveštenih službi Europske unije. Europol sa novim centrom za borbu protiv terorizma mora postati potpuna Europska agencija. Borba protiv terorizma to znači boriti se isto tako i protiv financiranja terorizma, treba poboljšati učinkovitost sustava zamizavanja imovine u EU to je nešto na čemu trebamo brzo raditi. Zatim što se tiče sve većeg novačenja ljudi od strane ISIS-a, moramo se obračunati sa korijenskim uzrocima terorizma. Trebamo imati sustav e, prevencije radikalizacije. Države članice treba više sredstva ustupiti za to da se financiraju preventivne mjere na lokalnoj razini i sve do europske razine u školama, u četvrtima, u poduzećima, ali isto tako i na internetu. Imamo obvezu našim javnim politikama pokazati da su nam važni svi naši mladi u našim društvima. Zajedničke vrijednosti, solidarnosti i poštivanja trebaju vrijediti za sve religije, pa i za muslimansku religiju koja čini sastavni dio našeg europskog društva. Hvala vam lijepa. Hvala vam na jednu minutu, gospodin Krasnodepski, izvolite. Zamolit ću vas da podignete plavu karticu prije nego što govornik završi, inače vam ne mogu dati riječ. Hvala. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Htio sam reći da se slažem s kolegama koji su rekli da je terorizam i unutarnja prijetnja Europi. Trenutno Svaki deseti građanin u i svaki šesti građanin Francuske podržava uh, radikalne djelatnosti isis i čini se da isto tako su države, osim Albanije i, uh, Uzbekistana, jedna od država čiji borci najviše odlaze u Dašu, primjerice Belgija, gdje imamo europske institucije, a također i Francuska i Švicarska. glavna meta za novačenje su mladi ljudi bez pravih vrijednosti, djeca imigranata u drugom ili trećem naraštaju, a vrlo često i osobe koje nisu uspjeli pustiti korijene u novom društvu u kojem se nalaze. Isto se tiče i sklopljenih obitelji, djece iz takvih obitelji, osobe koji žele slijediti neke moralne vrijednosti, oni su ti na koje jako apeliraju ovakve ekstremističke vrijednosti. Gospođa Votman vam želi postaviti pitanje putem plave kartice. Prihvaćate li to? Izvolite. Hvala vam, uvaženi predsjedavajući, dragi kolege, dragi kolegice. Vi ste spomenuli Belgiju, moju domovinu. Kao da strani borci prije svega potječu iz naše države. To nije tako. Naravno, postoje strani borci koji su došli iz Belgije u Siriju, ali rado bih od vas čula što vi namjeravate učiniti kako bi se riješio problem u cijeloj Europi, jer taj problem postoji po u Europi. Dakle, koje su mjere koje vi predlažete kako bi se spriječilo da mladi koji odrastaju u Europi vode ratove koji nisu njihovi? Hvala vam, imate 30 sekundi, gospodine Krasodevski, za odgovor. Hvala vam. Kao prvo ja bih se upoznao s problemom, ja imam prijedlog za sve vas. Vrlo često radimo dugo u noć e, ovdje u Europskom parlamentu, a na nekoliko kilometara od nas se nalazi četvrti vrlo blizu u Europskom parlamentu koji se tamo okupljaju kako bi se kako bi organizirali neki napad, kako bi se zarotili protiv, urotili protiv Europske unije. Možda da odemo tamo pa da doista provjerimo situaciju na terenu, da provjerimo stvarnost, jer to je teme za pravu dijagnozu, pa da onda nađemo rješenje za problem o kojem govorite. Vaš prijedlog, gospodine Krasodepski, je naknao gospođu Wortman da se još jednom javi za riječ. Hvala. Želim pozvati kolegu da sa mnom otputuje u Mehelen. U Mehelen je na, u je na vlasti liberalni gradonačelnik, to je gradić iz kojeg ne potječe niti jedan strani borac i tu nam je uspjelo integrirati ljude uklopiti ih u društvo. Dakle, sljedeći tjedan rado možete otići sa mnom u Mehelen, gdje se na vrlo razuman način vodi borba protiv terorizma. Naravno, tko još želi sudjelovati u tome, nam se može pridružiti. U redu, onda molim vas da osobno planirate dalje. Gospođa Gomeš, na dvije minute. Hvala. Hoćemo li uspjeti zaštititi naše građane od terorizma i organiziranog kriminala. To nije nikakvo iznenađenje. Sada nas se poziva na europsku koordinaciju. Svaka država sama to neće uspjeti napraviti. Mi plaćamo cijenu za Irak, za Libiju i za izostanak rješenja za Palestinu trguje se drogom, ljudima, oružjem, a sve to dovodi do toga da se financiraju terorističke organizacije. To nismo uspjeli spriječiti. Turska, Saudijska Arabija, to su izvori financiranja terorizma. A ne smijemo niti zaboraviti pešmerge, to su e, borci na terenu, njih moramo podržati, a isto tako trebamo sudovati u ponovnoj izgradnji oslobođenih područja kako bi ljudi opet mogli tamo živjeti. Kraj Schengena i svi slični prijedlozi mislim da neće riješiti taj problem. Nemamo povjerenje međusobno unutar Europske unije i ne usudimo se zajedno nastupati protiv terorizma. To ne može tako. Propaganda za radikalizaciju i za novačenje je nešto na što do sada nismo uopće reagirali. Postoje kampanje za mlade ljude s kojim ih se pokušava pridobiti da se bore za ISIS. Sve se to događa unutar naših granaca i unutar zatvora. Mi pomažemo teroristima s našom ambivalentnom neodlučnošću i oni zatim odlaze u rat, a mi onda dobijamo izbjeglice koje moramo smjestiti. Potrebno nam je dobra volja i politička dobra volja i strateški interes. Potrebno nam je vladavina prava moramo imati dosljednu unutarnju i vanjsku politiku. Moramo zajedno surađivati, tu se radi o europskom problemu. I zbog toga moramo imati jednu uniju, jednu europsku uniju. Hvala vam gospođo Gomeš. Gospođa Ulskog vam želi postaviti pitanje. Prihvaćate li pitanje gospođo Ulskog? Izvolite gospođo Ulskog, imate 30 sekundi. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja bih rado čula što Ana Gomeš kaže o tome o čemu smo raspravljali i s prethodnim govornikom gospodinom Krasnodepskim. On je primjerice spomenuo i Švedsku i činjenicu da mnoge mlade osobe odlaze iz Švedske kako bi se priključile ISIS-u. Dakle, integracija, bolja, bolje razmještanje izbjeglica, to je vrlo važno. U ako postoje toliko mnogo ljudi koji bi pristazali k nama, možda bi se situacija promijenila. Što mislite, gospođo Gomeš? Hvala. Portugal je dobrovoljno poglasio da želi u idućih nekoliko mjeseci prihvatiti 5000 izbjeglica, ali izbjeglice ne stižu jer sustav ne funkcionira. No, oni izbjeglice koji su došli se podržavaju, njih se integrira oni primjerice imaju mogućnost da rade u Portugalu. To je vrlo važno. Vrlo važno imati pristup tržištu rada. Moraju naravno znati i za pravila koje vrijede u tom društvu. Socijalna integracija je najvažnija. A cijela ova neoliberalna politika gdje se samo radi o nacionalnoj e, isključenosti i o diskriminaciji je baš ono što pomaže terorizmu kada govorimo o izbjeglicama. To im omogućuje da novače, mlade ljude koji zatim odlaze u inozemstvo i koji se bode zatim i protiv nas. Hvala lijepa. Zamolit ću vas da za među pitanje i odgovor da iskoristite samo 30 sekundi. Gospođa Trebesius, hvala vam gospodine predsjedavajući. E, broj turističkih postupaka se samo u prošloj godini utrostručio. Među ostalim tamo ima i sve više slučajeva protiv osoba koje podržavaju ISIS. E, to su osobe koje često dolaze k nama i među izbjeglicama. No, nažalost, umrežavanje službi trenutno ne funkcionira. Evo jedan primjer za to. 7. siječnja na dan obilježavanja napada na Charlie je u Parizu upucan, upucana osoba koja je pokušala napasti s hladnim oružjem dva policajca. Njega se kasnije identificiralo kao Tariš Begašema. To je Marokanac, gospodin Begašem, koji je boravio u Njemačkoj i koji je tamo usvojio barem sedam naših identiteta kao Sirijac, kao Gruzijac, kao Tunižanin u Njemačkoj i u drugim državama EU unije je počinio čitav niz kaznenih dijela, među ostalim trgovina drogom, zlouporav socijalnih sustava, e, krađa, uvreda, povreda e, zakona o oružju, e, seksualno napastovanje. Na zidovima njegovog stanja stana su bili plakati od isis a unatoč tome se taj gospodin mogao slobodno krenuti u cijeloj EU. uniji. Moja zemlja Njemačka je jedan, jedan faktor koji unosi nestabilnost u našoj zajedničkoj borbi protiv terorizma. Hvala vam lijepa na minutu i pol. Riječ ima gospodin Weidenholzer. U načelu ovakvi teroristički napadi postaju sada sve češći, sve smjeliji i ugrožavaju temelje naših e, slobodnih e, dušnih poredaka, a isto tako i dalje postojanje naše unije. Borba protiv takvih terorističkih napada je potrebna i važna i to zaslužuje našu potpunu pažnju. Ali takva teroristička prijetnja ima i ime to je Sudajš, to, su, to je dakle ISIS, o tome bismo trebali govoriti, ne bismo trebali iskoristiti ovu raspravu za polemiku. Mnogi ljudi također imaju utisak da se mnogo govori, ali da se ne djeluju na učinkovit način. U ovom domu smo usvojili dvije mjere i um, jako smo žusto o tom raspravljali. Jedno je vezano uz evidenciju imena putnika, drugo je vezano uz liberalizaciju viznog režima i mi smo te dvije mjere usvojili, a ono što nam je sad potrebno su kratkoročne aktivnosti. Trebamo razmišljati o tome analizirali se dobro ti podaci, obrađuju li se oni dobro, treba nam bolje obrazova, stručno obrazovano osoblje među policijskim snagama, a isto tako moramo vidjeti zašto e, obavještajne službe i dalje zadržavaju za sebe pojedine informacije, zašto ih ne razmjenjuju. Znam, gospodine Poveniće, da ih ne možete prisiliti na razmjenu, ali možda imate neke ideje o nekim metodama kako možemo tajne službe potaknuti e, i zakonski da razmjenjuju svoje saznanja. Mislim da bi to bilo najvažnije kako bi sada u budućnosti uspjeli ostvariti e, uspješne rezultate. Hvala, gospođa Lopez Aguilar. Gospodin Lopez Aguilar. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. 2015. godina je bila godina sa najviše e, osoba poginulih u terorijskim napadima od 2004. godine napada u Madridu. Stoga je pitanje ne E, hoće li se ponoviti takvi napadi, nego kada i gdje. I to se tiče svih nas koji živimo u e, državama prava i koji živimo u slobodama koje ne bismo trebali izžrtvovati. Zbog toga trebamo ostati pribrani, kao što smo to ovdje već rekli. Ne smijemo počiniti pogrešku da kažemo da su useljenici ili izbjeglice prijetnja našoj sigurnosti. Također se ne smije širiti strah, to nije odgovor. Moramo nadopuniti Schengen i Europsku graničnu stražu. To nam treba. Trebamo e, razmi informacija, trebamo nadovršiti Europski kazneni zakon i imati Europsku policijsku agenciju te posjeći zaštitu žrtava turizma. Govornik je prekinut. Ispričavam se, gospodine Lopez Aguilar, čini se da postoji problem s prijevodom. Da, da, evo sada funkcionira sve. Molim vas nastavite, imate još pola minute. Samo nastavite, izvolite. Da, da, možete nastaviti. Osim toga treba znati da radikalizacija i socijalna isključenost znači da moramo više učiniti protiv marginalizacije nejednakosti. Potreban nam je dijalog sa pogođenim zajednicama, prije svega s onima e, koji žive u državama gdje se vrši e, oštra politika proračunske štednje, što poštava onda još taj fenomen. Sve to su razlozi za marginalizaciju, za isključenost e, koja je pogodila mnogo Europljana i koja je i doprinjela tome da se odlučuju za počinjavanje teških napada. Hvala, idući je gospodin Mamikins. Hvala. Imamo različite dijelove Europe gdje imamo unutarnje sukobe između različitih etničkih skupina. Globalizacija je uklonila bilo kakve značajne granice. Terorizam više ne ovisi o granicama nego je globalniji i radikalniji nego prije. Za razliku od Sjeverne Irske, e, tu ne može postati mirno rješenje. Jedini razuman način e, protivljenja terorizma u Europi, što uključuje također i aktivnu propagandu i članstvo u istilu, je reforma postojećih politika o integraciji, o pravosuđu, o sigurnosti, o financijskim transakcijama je također protupropaganda e, u slučaju radikalizacije. E, trebam također spomenuti i čvršću vanjsku politiku prema onima koji otvoreno pridonose ovim pojavama, odnosno Saudijskoj Arabiji, Turskoj, Kataru i tako dalje. Ne predlažem da oslabimo naše ključne vrijednosti. Naš glavni cilj mora biti sigurnost naših građana, a ne njihovo ugražavanje. Hvala vam. Hvala lijepa. E, time smo završili s prvim dijelom. Sada imamo slobodno javljanje za riječ. Imamo šest govornika koji su se javili. Zato je ova rasprava doista zanimljiva, tako da sam prihvatio sve prijave. Riječ ima gospodin Bogović na jednu minutu. Izvolite. Hvala. Kao prvo, moramo jasno reći koje su glavni razlozi za širenje terorizma. Prvo, mnogi mladi europljani su razočarani, nemaju budućnosti. U našim velikim gradovima nastaju geta i to su upravo mjesta gdje se najviše širi terorizam. Moramo se suočiti s činjenicom e, da Libija, Irak, Sirija i Afganistan su pridonijeli destabilizaciji te regije. Islamska država i neke arapske zemlje su povezane, dakle arapske zemlje financiraju terorizam, a one također financiraju i terorističke napade u Europi. Trebamo omogućiti razmjenu informacija i trebamo omogućiti suradnju između obavještajnih agencija i suočiti se sa korijenskim razlozima terorizma. Trebamo biti pametni i ne napadati pošne europljane kao što e, se, kao što je slučaj u direktivi o vatrenom oružju, zato jer zapravljamo upravo da je nezakonita trgovina oružjem uzrok terorizma. neću prihvaćati plave kartice zato jer smo zaključili taj dio rasprave. No, u svakom slučaju, ako želite postaviti pitanje, morate podići plavu karticu prije nego što govornik kojemu želite uputiti pitanje završi. No, e, sada gospođa Grapini ima riječ. Izvolite. Gospodine. Hvala vam. U razdoblju krize najbolje se može vidjeti može li jedna organizacija poput EU unije preživjeti ili ne. Potrebno je prije nego ikad jedinstvo kako bismo osigurali sigurnost naših građana. To treba biti prioritet e, kako za vijeće, tako i za komisiju. Ministar e, Nizozemske je rekao da se trebamo boriti e, protiv mržnje usmjerene na muslimane, da, ali potrebno su nam i rješenja kako bi muslimani shvatili uvjete za život u Europi, kako bi prihvatili našu kulturu, ako žele doći ovdje zbog sukoba ili gospodarskih poteškoća u svojim državama. Izbjeglička kriza je sada nastupila, potrebno nam je više komunikacije na europskoj razini, a komisija i vijeće moraju europskim građanima ponuditi e, jasnu strategiju za upravljanje e, izbjegličkom krizom. Ne smijemo dopustiti da svaki građanin sam protumačuje tu krizu. Komisija i vijeće moraju Europskom parlamentu predstaviti dosljedni plan, a loše provedena solidarnost može više podrivati naše države. Gospodin Marijas na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Borba protiv terorističke prijetnje bit će uspješna jedino ako se budemo suočili sa uzrocima, znači sa radikalizacijom i e, sukobom na Bliskom istoku i također fundamentalizmom. Trebamo dakle prepoznati koji su temeljni uzroci ovog problema. Francuska od 2011. godine vojno intervenira u tom području, a to je loše. A osim toga trebamo priznati i neuspjeh integracije brojnih muslimana u naša društva. Mnogi programi koji se provode od 80. godina prošlog stoljeća nisu donijeli rezultate. Zapravo je to dovelo do nastanka sve veće mržnje. Znači, ideja o sukobu civilizacije zapravo nije nešto što trebamo podržati. Treba nam bolja koordinacija kako bismo se mogli nositi sa temeljnim uzrocima ovog problema. Hvala. Riječima ima gospodin e Pinto. A. Da, i vama ću dati riječ. Ne brinite. Rekao sam da ćete svi doći na red. Svi će doći na red. Gospodin Marinjo Pinto, imate riječ na jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedavajući. Borba protiv terorizma počinje borbom protiv rasizma, ksenofobije i fanatizma, a nastavlja se nesmiljenom borbom za demokraciju, za vladavinu prava i za slobode pojedinaca, naročito za slobodu kretanja svih europskih državljana. Europa u koju čvrstu vjerujem i za koju se borim, kao što nas uči Steiner, je Europa e, kći Atene i helenizma, također i kći Jeruzalema i triju monoteističkih religija. Što to znači? To je Europa koju gradimo na temelju triju velikih religija iz Jeruzalema, odnosno e, kršćanstva, judaizma i islama. Stoljećima je Europa progonila brojne svoje građane, židove, pod izgovorom borbe protiv terorizma, a sada nastoji e, izvojiti i izbaciti muslimane. Gospodine ministre, gospodine predsjedavajući, Borba protiv radikalizacije koju toliko zazivamo počinje od borbe protiv predrasuda i mržnje koje se opasno šire. Gospodin Zambatski želi uzeti riječ, ali koliko znam, on je već uzao riječ. Molim vas, stavite slušalice, sjednite i stavite slušalice. Dakle, kao što sam rekao, vi ste već e, imali prilike javiti se za riječ u ovoj raspravi, a sada smo u postupku slobodnog javljanja za riječ. Dakle, ne bi bilo ispravno da dopustim plave kartone, jer oni koji nisu prije bili na popisu mogu dobiti riječ. Nadam se da nećete insistirati da ćete me poslušati. Riječ ima gospođa Tomašić gospodine predsjedniče. two fifteen su obilježili teroristički napadi u izvedbi islamske države i njezinih simpatizera diljem svijeta a prema posljednjim informacijama iz obavještajne zajednice. two thousand and sixteen nažalost neće biti ništa mirnija. na ovakve najave ne treba reagirati panično ali ni nonšalantno europa treba pojačati sigurnosne mjere kako bi zaštitila svoje građane a naše snage sigurnosti moraju imati otvorene ruke za pravovremeno postupanje prema svima koji šuruju s ekstremistima i teroristima na našem tlu. međudržavna suradnja nikad nije bila važnija i moramo joj maksimalno otvoriti put. to znači da nadležne službe država članica trebaju biti u međusobnoj koordinaciji bez da im nadnacionalna tijela s nedefiniranim ovlastima stvaraju šum u komunikacijskom kanalu. ovo su trenuci kada moramo biti operativni brzi i učinkoviti zbog sigurnosti naših građana a sve ostalo sporedno. očekujem da buduće odluke vijeća i komisije o ovoj temi budu na tome tragu. hvala lijepa. Hvala. Gospođa Farija. U 2015. godine teroristički napadi u Turskoj i drugdje pokazuju ne samo da je e, jača e, teroristička aktivnosti i da ona zahtjeva također i holistički pristup e, u borbi protiv terorizma. Europska unija ne samo da mora ojačati suradnju i također bojne e, aspekte, nego također treba spriječiti radikalizaciju presjeći kanale financiranja i treba ojačati logističku potporu, naročito na bojšnici. Poštovani kolege, zbog toga je sramotna vijest prema kojom kojoj se vojnicima naložilo da moraju sami snositi vlastite zrašene troškove zbog rana koje su pretrpjeli na bojišnici. A teroristi su zapravo oni koji provode te napade. Hvala. Time smo zaključili popis e, prijavljenih govornika i e, također postupak slobodnog javljanja za riječ, a sada u ime komisije riječima povjerenika Vramopoulos. E, hvala. Želim vas podsjetiti na činjenicu da i ja govorim grčki, budući da i vi govorite grčki a mogu govoriti i engleski. Pratio sam ovu raspravu sa velikim zanimanjem i želim vam zahvaliti na vašoj potpori, našem angažmanu i našem zalaganju u borbi protiv terorizma. To je tema na koju ne možemo reagirati sa nonšalantnošću. I svakako ovdje u ovoj dvorani postoji zajednička svijest e, o tome da uz naše političko zalaganje trebamo i dalje djelovati u borbi protiv terorizma. Gospođo Sargentini, da odgovorim na vaše pitanje. Mm, jasno sam to rekao u svojoj uvodnoj riječi. Naime, jasno je da teroristički napadi čak e, i oni koje nije organizirala šira mreža terorista iziskuje određeni novac za opremanje, za logistiku, za krivotvorenje dokumenata. I želim vas uvjeriti da ćemo mi pratiti trag novca kako bismo poduprili mjere prevencije i također istrage terorističkih napada. Uskoro ćemo doći ponovno pred vas kako bismo dalje raspravili o tom pitanju. Mislim da ne moram još jednom dokazivati naše zalaganje i angažman u borbi protiv terorizma i e, za sigurnost naših građana. Smatram da se svi možemo složiti u tome da je učinjen veliki napredak kako bismo proveli naš europski program za sigurnost, no naravno još to nismo u potpunosti ostvarili. Sve dok postoji teroristička prijetnja, izazov s kojim se suočavamo je opipljiv i očit i zbog toga nam trebaju mjere i koraci koji će postići promjene u svim razinama našeg društva jedni drugima smo potrebni kako bismo ostvarili rezultate. Potrebne su nam europske institucije, nacionalne države, ali također i lokalne vlasti, policija, obavještajne službe, ali i civilno društvo. E, želim se vratiti na ono što sam rekao na početku. Zemlje članice moraju imati više povjerenja jedne u druge. Trebaju intenzivnije razmjenjivati informacije između sebe, ali i sa Europom. I osobno moram reći da nisam zadovoljan dosadašnjom suradnjom. Nažalost, brojne zemlje članice, žao mi je što to moram reći, zadržavaju najbolje informacije za sebe. Trebamo učiniti korak naprijed. ne smijemo stati u svojem radu. Komisija će ojačati i udvostručiti svoje napore u ovom području 2016. godine. Na obzoru se naziru konkretne mjere, naročito e, kada je riječ o financiranju terorizma. I doista računam na vašu potporu u našim naporima. Moramo brzo napredovati i moramo biti učinkoviti. Trebamo ponuditi europska rješenja zajedničkim europskim problemima, naročito o problemu terorizma. Hvala na pozornosti i još jednom hvala na vašoj potpori našim naporima. Hvala gospodine povjereniče. A sada u ime vijeća e, riječ ima gospodin Konzert. Uh, Hvala, gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti zastupnicima Europskog parlamenta na vrlo zanimljivoj raspravi o terorizmu. Na početku ću odmah reći da je terorizam čudovište sa više lica koje iziskuje struke odgovore. Ne postoji jedinstven odgovor na terorizam. Također potpunosti razumijem e, emocije e, koje ste proživjeli u ovom parlamentu u vezi s ovim pitanjem. Evo, prisjećam se svih žrtava njihovih obitelji i djece i zbog toga ovu prijetnju ozbiljno shvaćam. I u počast svima njima želim e, reći da smo se mi obvezali da ćemo biti djelotvorniji, ali isto tako da ćemo izbjegavati zloporabu terorizma u promicanju vlastitih političkih programa, bilo jedne strane ili druge. Ako ne budemo jedinstveni u borbi protiv terorizma i ako ne budemo shvatili da je to hobotnica protiv koje trebamo djelovati prevencijom i represijom e, u, radu političkih snaga, ako ne budemo surađivali u tome, ako to bude samo sastavni dio političkih programa, onda nećemo napredovati. To moram iskreno reći. Još ću jednom e, ponoviti, mislim da je to htio reći gospodin Bonanno, da ovdje e, predstavljam vijeće, a ne nizozemsku vladu. E, Nizozemska vlada a i vijeće se sastoje od različitih političkih interesa. Ne znam, vjerojatno vi uz dužno poštovanje e, zarađujete nekoliko stotina tisuća eura godišnje, no e, ako ste vidio političke elite, onda sam to i ja i nemate e, sada vi veći dodir sa ljudima od drugih, možda zastupate različita mišljenja, ali nećemo raspravljati ovdje u pojednostavljenim pojmovima, simplicističkim ako budemo hladne glave i ako se budemo usudili analizirati ono što se događa i ako budemo surađivali onda ćemo napredovati. No a ako se budemo vraćali na vlastite pozicije onda ćemo e, doista ostvariti ono što teroristi očekuju od nas, odnosno unutarnje podjele, a upravo je to cilj terorizma, to je strategija koja širi strah u narodu i u političarima. I ako se to dogodi onda nećemo krenuti pravim putem. Dakle, ponavljam, budimo hladne glave, razmišljamo mislimo dobro ono što, onome što moramo učiniti, da to jest prevencija, to jest represija i naravno to jest suradnja i to jest borba protiv islamske države. Povjerenik je to e, rekao e, vrlo dobro. A to je ono što i vijeće nastoji učiniti. Nedavno smo prije deset dana imali jednu konferenciju u Nizozemskoj koja e, se bavila koalicijom protiv ISIS-a i globalnom koalicijom protiv boraca terorista. Dakle, koje se pitanje tu postavlja? Trebamo imati povjerenje jedni u druge, trebamo razmjenjivati informacije i osigurati da se to i dogodi. No zašto se to ne događa uvijek i zašto bi to trebalo ojačati? To se stalno čulo ovdje i vijeće se slaže s time. No, zašto stalno ponavljamo da trebamo razmjenjivati informacije. To smo naučili iz te konferencije. Potrebna nam je suradnja obavještenih službe, policijskih snaga, civilnog društva i tako dalje. I to je radna metodologija koju moramo ojačati i poboljšati. Najsnažniji odgovor koji naše društvo može dati jest otpornost i također vjera u naše vrijednosti, a to su demokracija i e, vladavina prava. Ne smijemo samo tome pljeskati. To je jedini način za borbu protiv terorizma i to će dati konkretne odgovore. E, na kraju krajeva, naravno, to je pitanje provedbe. Ja se slažem s time, mi možemo raspravljati na dugačko i na široko, no ipak vijeće na tome radi u različitim okvirima upravo kako bi ojačalo suradnju i zbog toga trebamo ostvariti, odnosno bitno je da smo ostvarili sporazum sa e, komisijom i parlamentom o PNR-u. E, kao i većina zastupnika u odboru LIBE, već je uvjereno da će PNR e, biti učinkovit u otkrivanju osumnjičenika za terorizam. Europska unija je već usvojila niz mjera o prikupljanju osobnih podataka i to o prenosu istih snagama reda i mira. Također, terorističke aktivnosti iziskuju i putovanja i financije i također to se financira trgovinom droga u kampovima e, širom e, svijeta. Mm, mi ćemo istraživati osobe koje prije nisu bile e, sumnjive zbog upletenosti u organizirani kriminalitet. E, također, e, slažem se s onim što je rečeno između vezi između PNR-a i zaštite osobnih podataka. Ja sam upućen u to i razumijem vašu zabrinutost i gospodin Šulc nam se obratio s time u vezi naše institucije se slažu da treba usvojiti ovu legislativa od ključne važnosti i to ćemo učiniti što prije. Naravno, vijeće, budite uvjereni, će poduzeti sve moguće mjere kako bi se uz e, dužnu pozornost usvojilo ove propise, a isto tako će se pobrinuti da se uradi prijevod kako bi taj tekst bio e, što e, bolje pravno utemeljen i što jasniji. Evo, osobno se obvezujem e, da e, neću dopustiti ikakva kašnjenja u radu na ovim ključnim predmetima. E, postigli smo sporazum o zaštiti podataka i o PNR-u i uvjeravam sam da nećemo odustati od svojeg zalaganja. Mm, želim nešto reći o obveznoj e, ili neobveznoj suradnji i razmjeni informacija. Znate da sukladno e, članku 4.2 e, ugovora o Europskoj uniji to je u nadležnosti svake zemlje članice i slažem se nema pravne osnove za Europsku obavještajnu agenciju, tu se slažem, ali to ne znači da ne trebamo promicati međusobno povjerenje i e, to sam već rekao na nizu sastanaka vijeća. Također e, želim razuvjeriti one koji su zabrinuti. Mi samo govorimo o ravnoteži, dakle svatko ko e, želi e, ravnotežu između privatnosti i represije i koji misle da je to sve nešto što možemo prepisati Kuranu, a ne samo fundamentalizmu u islamu, samo nastavite, nećete riješiti to pitanje. Vijeće ulaže sve svoje napore u prevenciju i represiju, ali naravno treba uzeti ozbiljno i pitanje vladavine prava i zaštite naših vrijednosti, jer je to ono što je izloženo napadu. I naša borba e, protiv tih napada mora biti u okviru zakona. I zbog toga stalno ističemo upravo to pitanje, taj zaključak. I to znači i prevenciju. To nije e, slaba politika, nego je vrlo snažna politika i zbog toga e, to treba povezati i sa e, gospodarskim prilikama i nediskriminacijom. Ako želimo biti učinkoviti, trebamo e, razmotriti čitav lanac, čitav tijek radikalizacije i deradikalizacije. Zatvaranje mm, granica nije rješenje. Želim reći svima onima koji su tražili zatvaranje granica da postoji isti broj osoba koje traže već otvorenost i globalnu suradnju. Na e, sastanku prošloga tjedna pozvali smo e, zemlje koje su svjesne ovog problema i također trebamo ojačati i našu obavještajnu suradnju i po pitanju e, drugih zemalja, Afrika i tako dalje. Imamo rokove za našu suradnju i zbog toga trebamo imati i redovno ove rasprave i smatram da mi E, kao izvršna vlast trebamo biti pod nadzorom i nacionalnih parlamenta, također i ovoga parlamenta. Naravno, suočavamo se sa jednim neprijateljem, ako to tako mogu reći, koji se može slobodno kretati, ali to nema veze sa našim e, granicama koji se slobodno kreću u našim društvima i na međunarodnoj razini. Zbog toga trebamo ojačati naše napore i pobrinuti se da naše podjele koje jesu legitimne ne dovedu do e, neučinkovitosti u borbi protiv terorizma. Hvala vam. Hvala vam. Ovime zaključujemo raspravu o ovoj temi. Prelazimo na usmeno pitanje vezano uz otvaranje pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom. Pet minuta, zastupnik Lange, koji je autor pitanja, izvolite. Ja, danke schön, Herr Präsident. Meine lieben Kollegen, Herr Kommissar. Hvala vam, dragi kolege.